it was wrong thing. Okay, so Dragi e, kolege, mislim da trebamo početi sa radionicom. Dobro došli nakon ručka. Uvaženi kolege, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta, pozdravljam vas na našu malu radionicu. Ona je vrlo važna, a bavi se sprečavanjem trgovine ljudima. A to je tema o kojoj ne razmišljamo često. Mislim da je važno o tome danas razgovarati. E, ova radionica okuplja e, donositelja odluke iz 16 nacion i, zastupnike 16 nacionalnih parlamenata i trebamo vidjeti kako možemo spriječiti e, trgovinu ljudima i pomoći žrtvama prema najnovijem izvješću komisije o napretku u borbi protiv trgovine ljudima iz 2016. godine postoje snažni dokazi da e, kriminalne mreže iskorištavaju migracijsku krizu e, kako bi e, kako bi ciljali na najranjivije, osobito ženu i djecu. Govorimo o 15.460 žrtava e, trgovine ljudima od 2013. do 2014. godine. E, govori se o seksualnom iskorištavanju, iskorištavanju, eksploataciji rada, trgovine organima. Dakle, postoji velika eksploatacija izbjeglica Pozdravljam kolegicu iz e, ureda e, koordinatora protiv e, trgovine ljudima, gospođu Sakelijadu i prije nego što je dam riječ, moram spomenuti pravila. Znate koja su pravila, to vam je rekao gospodin Morales u prvoj raspravi. On je e, uspostavio formulu, dakle, riječ će prvo dobiti dva zastupnika iz nacionalnih e, parlamenta, pa jedan zastupnik iz Europskog parlamenta. Mislim da imamo dovoljno vremena za e, govore svi iz E, svi zastupnici iz nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta imaju po dvije minute, a sada dajem riječ vama. E, vi imate malo više vremena, 15 minuta, pa izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. E, pozdravljam e, vas i zahvaljujem Evropskim parlamentu na ovom pozivu. Ja se zovem Zoe Sakeljadu i ja e, sam E, iz Ureda za borbu protiv e, e, trgovine ljudima koji je uspostavljen 2011. godine, a ima odgovornost izrađivati stratešku političku orijentaciju o toj temi u Europskoj uniji. Trgovina ljudima je ozbiljno kršenje temeljnih ljudskih prava, a istovremeno je to e, e, transnacionalna prijetnja, transnacionalni oblik organiziranog kriminaliteta e, kojeg motiviraju visoki profiti i visoka potražnja. Kako je već rečeno, prema prvom izvješću o napretku koji je objavila komisija za razdoblje od 2013. do 2014. godine, imamo oko 16 registriranih žrtava trgovine ljudima. To su žrtve koje su na neki način došle u dodir s vlastima. Imamo razloga vjerovati da je stvaran broj žrtava u Europskoj uniji dosta veći od toga i u potpunosti smo svjesni da naši statistički podaci ne mogu uvijek e, prikazati e, stvarno stanje e, kad je riječ o ljudima koji su žrtva trgovine, osobito u kontekstu ovih migracija. 65 registriranih žrtava su državljani Europske unije. Želim vam naglasiti da trgovina ljudima je postojala i prije migracijske krize, a i dalje će postojati kada se migracijska kriza okonča. No, ova trenutna situacija E, pogoršava ranjivost ljudi, na to ću se vratiti. Kako biste stekli širu sliku, e, najrašireniji oblik trgovine ljudima je za svrhu seksualne eksploatacije. Velika većina žrtava su žene i djevojčice, a 21% je za eksploataciju rada, a tu su uglavnom žrtve muškarci i dječaci. E, zatim imamo 12% od drugih e, razloga, e, uklanjanje organa, kaznena djela i slično nije pretjerano reći da je Europska unija uspostavila pravni i politički okvir koji nije samo sveobuhvatan, već je i usredotočen na žrtve. Direktiva protiv trgovine ljudima je prvi instrument eh, kaznenog prava koji je donesen nakon donošenja Lisabonskog ugovora. Ovaj parlament je to podržao pa želim e, izraziti našu zahvalnost za to. Ova direktiva uspostavlja okvir. To je instrument e, koji daje zajedničku definiciju kaznenog dijela, daje zajedničke e, sankcije, usredotočenje na žrtve osvjetljivije prema ženama i djeci. U prosincu smo objavili prvo izvješće o preuzimanju. Dakle, provjerili smo do koje mjere su države članice preuzele tu direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Drago mi je reći da su sve države članice javile komisiju da su preuzele direktivu u potpunosti. Sada razmatramo primjenu direktive treba primijetiti da još uvijek postoje područja gdje je potrebno uložiti dodatne napore. Želim naglasiti velike napore koje su države članice već uložile. E, tamo gdje smatramo da treba još raditi, e, to su konkretne mjere za zaštitu djece e, procjena dobi djeteta, prezumpcija djetinstva, e, zatim e, e, bezuvjetna pomoć, kompenzacija za žrtve. Žrtve ne smiju biti kažnjene za kaznena djela koja su bila prisiljena počiniti u okviru trgovine ljudima. Potrebne su i mjere za podršku obitelji žrtava Politički okvir e, ove strategije sada se bliži kraju, e, pa sada razrađujemo okvir e, nakon 2017. godine. Ova političko područje je vezano uz druga, na primjer globalnu strategiju za sigurnost i druge. E, trgovina ljudima je također bila predmet rasprave na nedavnom sastanku u Valeti gdje je navedeno kao jedan, jedno od prioritetnih područja. Mi surađujemo sa državama izvan Europske unije da bismo izgradili kapacitete u tom smislu. Kako sam ranije spomenula, vidimo da trgovina ljudima otežava i pogoršava ranjivost ljudi. Ljudi su sve više ranjivi tim mrežama bezobzirnih trgovaca ljudima. E, prije nekoliko mjeseci je, e, su Ujedinjeni narodi e, izradili izvješće e, gdje se kaže da su rute trgovaca ljudima identične vrlo često migracijskim e, rutama. Osim toga raste broj djece bez pratnje i maloljetnika bez pratnje. Spomenut ću statistike koje imamo iz Italije koje pokazuju koliki je to problem nakon UNICEF-a i, e, prema UNICEF-u i IOM-u u 2014. do 2015. godine godine Italija je doživjela porast od 300% u broju nigerijskih žrtava koji stižu a pola tih ljudi su djeca bez pratnje. IOM Italija procjenjuje da 80% nigerijskih žena koje putuju u Europu su žrtve trgovine ljudima i to osobito za svrhu seksualne eksploatacije. Stoga vidimo da trgovina ljudima stiže u Europu putem e, rute preko Libije u Italiju, a istovremeno vidimo i puno onih tradicionalnih ruta. E, trgovci ljude e, koriste avione, a koriste i rutu po središnjem Mediteranu. Postoji niz čimbenika koji potiču tu trgovinu, na primjer dobit i e, potražnja. Mnoga od tih čimbenika nisu vezani uz migracije, no istovremeno očaj ljudi koji bježe od sukoba e, je nešto što e, ti trgovci ljudima mogu iskoristiti. Europol često kaže da, kaže da trgovci često često zlorabe sustave azila država članica. E, ti sustavi bi trebali e, služiti onima koji bježe od sukoba, ali sve više ih koriste trgovci e, kako bi ozakonili boravak u Europskoj uniji. Važno je naglasiti da u okviru zajedničkog europskog sustava azila žrtve e, trgovine se smatra osobito ranjivom kategorijom. U kontekstu preispitivanja zajedničkog sustava azila e, prepoznaje se da su žrtve trgovine posebna kategorija s posebnim e, potrebama i to se odražava u direktivi o prihvatu i u direktivi o postupcima te u uredbi Dublin 3 gdje se mora posebno postupati sa djecom, treba ocijeniti koji je najbolji interes djeteta i koji su rizici eh, koji eh, su vezani uz trgovinu ljudima vidimo da se trgovina ljudima doista može povezati sa sustavima asila, a eh, EASO se približio dovršenju posebnog e, alata e, koji će se baviti žrtvama u kontekstu postupaka za azil. E, to je alat u dvije faze, on se može koristiti na daljinu, ali e, ima i niz e, fizičkih, odnosno tjelesnih edukacija. Osim toga postoji e, i jedan alat također izrađen od EASA online Frontex e, osim toga ima niz e, priručnika i profila rizika za obuku e, za obuku službenika na prvoj liniji kako bi mogli što ranije identificirati potencijalnu žrtvu trgovine ljudima. Sve te informacije su dostupne na web sajtu je horizontalni website komisije e, protiv trgovine ljudima gdje postoje e, sveobuhvatne informacije e, u kontekstu rada na na sustavu nakon 2017. godine. Radi se i na šengenskom sustavu. Djeca često nestaju, teško ih je e, naći teško ih je identificirati. U kontekstu takozvanog SAS-a e, će se ugraditi novi alat gdje će se jasno kategorizirati e, kontekst osobe koja je nestala e, i može se e, referirati na e, dijete koje je nestalo ili na trgovce ljudima. Dopustite mi da kažem, a sve je ovo jako važno, ali stiže prekasno. Sve ovo, svi ovi alati, edukacije, mehanizmi, sve to stiže nakon što već imamo žrtve. Dakle, za te žrtve je kasno. Zato smatramo da je sada jako važno usredotočiti se na sprečavanje. Znamo i želim skrenuti vašu pozornost na sljedeće. Trgovina ljudima je vrlo profitabilan oblik kriminaliteta. Nije pretjerano reći da tu postoji potražnja jer neko traži te usluge, ali e, također e, tu trgovinu potiču golemi profiti. Europa e, procjenjuje da se godišnje zaradi 29,4 milijarde eura a od toga veliki dio je e, za seksualnu eksploataciju. Razmislite malo o tom broju. To je važno, jer ako želimo spriječiti taj, e, to kazneno djelo, onda moramo učiniti da rizik za krijumčare bude veći i moramo ih napasti e, tamo gdje ih najviše boli, a to su njihovi profiti. E, dobit e, imaju ne samo krijumčari i kriminalci, već i legalne sektore gospodarstva. Postoje čak i legalni poslovi, odnosno legalna poduzeća eh, koja eh, od toga profitiraju. Direktiva protiv eh, trgovine ljudima Evropske unije obvezuje države članice da rade na tome da se smanji potražnja. To je bio fokus ovog prvog izvješća o napretku države članice su nam javile da e, su e, provodile edukacije kako bi se identificirale žrtve, ali nisu radile na prevenciji. Ono što se najmanje najmanje e, razmatra je kriminalizacija onih koji koriste usluge žrtava trgovine ljudima ako je netko svjesno uključen u eksploataciju e, drugog e, ljudskog bića a nije suočen sa zakonom sa licem pravde mi mislimo da treba kriminalizirati one koji koriste usluge žrtava pa smo vidjeli e, kako to tretiraju države članice u samo deset država članica e, se to kriminalizira za sve vrste eksploatacije to je važno jer vidimo da različito pravno postupanje nam ne pomaže pri sprečavanju tog kaznenog djela. U tom okruženju različitih pravnih praksi e, trgovina ljudima cvate. Znamo da su trgovci ljudima vrlo vješti e, kada treba zlorabiti ove rupe u zakonu ili razlike među zakonima diljem Europske unije vidjeli smo da to negativno utječe na e, ta kaznena djela e, osim toga, ako nemamo mjere na razini Europske unije e, kojima bi se kriminalizirali oni koji koriste e, te usluge, šta onda radimo? Da li podržavamo kulturu nekažnjivosti? Neću ulaziti u detalje, kolege u parlamentu su dobili to izvješće, nalazi se na našoj mrežnoj stranici, tu su navedene mjere i pristupi koji postoje, ali ono što mi želimo reći je da je neophodno i hitno e, pozabaviti se elementom sprečavanja e, zatim činjenicu da je riječ o potražnji i činjenicu da je riječ o dobiti. Ono što je važno je da smatramo žrtve e, krijumčara ljudima e, osobe koje imaju pravo, e, koje moraju imati pristup svojim ostvarenju svojih prava, a isto tako da oni koji eksploatiraju ranjivost ljudi koji su koji traže bolji život, treba ih se izvesti pred lice pravde. A sada je trenutak kada to treba učiniti. Evo sad ću stati i rada ću odgovoriti na vaša pitanja. Izvolite. Thank Hvala na ovom doprinosu. Mislim da sad imamo dovoljno vremena za raspravu i za pitanja. Počet ćemo s, gospodinom Đorđasom Palisom iz Grčke. Dobar dan svima. Prije svega rekao bih da ograničenja i pravne zabrane pokazuju da bismo trebali pokušati baviti se ovim na drugom kraju ceste od onoga gdje se počinje. Vidjeli smo što se dogodilo u Lesbos, na Lesbosu 2015. To je e, polaznična točka za izbjeglice koje dolaze u Europu. Vidjeli smo što se dogodilo sa zemljama Višegrada e, i pregovorima Europske unije i Turske vezano za ovo. U Grčkoj 2015. doživjeli smo ogroman, ogromno povećanje broja izbjeglica. To su bili ljudi kojima je kasnije dopušten prolaz e, nakon što su registrirani. I to je značilo ozbiljne ekonomske posljedice za područja kamo su oni išli, gdje su oni primljeni. I mogu reći da velik broj ljudi koji putuje je završio u tom krugu trgovine ljudima. A što se tiče stavljanja ovih ljudi u enklave, to ih zapravo prisiljava da traže bilo koji mogući izlaz, na primjer kao što je to bilo u Egejskim otocima i dijelovima Grčke. Žrtve trgovine ljudima su naravno uglavnom žrtve seksualne eksploatacije. Pravni okvir je očvrsnut nekim dobrim i nekim lošim aspektima. Loši aspekti su ti da su sada grčki zatvori pretrpani. A velik broj ljudi u zatvorima u Grčkoj su sada vrlo mladi, stranci i tako dalje. I završio bih jednim komentarom. U Grčkoj pokušavamo činiti mnoge stvari, imamo razne mjere da pokušamo riješiti te probleme, ali ne, nitko ne uspija razumjeti da jedini način da se to učini je da se učini nešto vezano za ekonomsku izolaciju i marginalizaciju tih ljudi. Hvala. Hvala, sljedeći govornik je Jugo Erola. Nadam se da sam to dobro izgovorila. U redu, ako nije, žao mi je. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, dobro ste to izgovorili. Ključ za ovaj problem je danje informacija od, sa mjesta odakle ljudi, ti ljudi kreću prema Europi. Ja sam radio 12 godina sa tražiteljima azila i tada sam primijetio da većina tih ljudi nisu takozvane prave izbjeglice, već ekonomski migranti. Zbog toga što je razina njihovih vještina i stručnosti e, niska, nemamo mogućnost njihovog zapošljavanja i zbog toga oni predstavljaju gospodarsko opterećenje za nas. E, mnogi od njih su dužni desetine tisuća eura ovim krijumčarima i trgovcima ljudima nemaju mnogo mogućnosti za naći posao i najčešće završe u sivoj ekonomiji ili u kriminalu. I zbog toga je jako važno da Europska unija, to jest svi mi, počnemo kampanju informacija o tome odakle ti ljudi dolaze, tako da oni ne dolaze stihijski u Europu i moramo biti svjesni svih ovih opasnosti vezano za seksualno iskorištavanje, seksualni rad ljudi kada kreću ne znaju kamo idu, krijumčari ljudi lažu tim ljudima, a oni ne znaju kamo idu, oni krijumčari im govore da ih čekaju dobri, dobra radna mjesta, dobri uvjeti, ali stvarnost je u potpunosti drugačija. Ti ljudi su žrtve i ovo je jedini način na koji im možemo pomoći. Dakle, kampanja informiranja. Hvala. Okay, uh, thank you. U redu, hvala. Sljedeći govornik je Alor Soleil iz Ujedinjene kraljevine. Hvala. Ovo je jako važan problem, ali ja bih se vratio na problem eh, djece migranata bez pratnje. U Domu Lordova donijeli smo izvješće o takvoj djeci bez pratnje i to je jako važno izvješće. Jedna od stvari koju sam želio naglasiti je kada govorimo o dokazima, jedna stvar je jasna, a to je ako dijete, ako se djetetu dodijeli neka osoba koja je staratelj, manje je vjerojatno da će takvo dijete kasnije nestati, a njih ima najvjerojatnije oko 20 tisuća koji nestaju, migrantska djeca za koju ne znamo kamo su nestala. I ona se najčešće koriste u seksualne svrhe, za prisilni rad i slično. Znam da neke zemlje imaju taj sustav staratelja, razgovarao sam sa njemačkim sucem tijekom ručka i on je rekao da oni imaju sustav staratelja, ali većina nema takav sustav. Ali svaki put kada identificiramo takvo dijete, ako imenujemo staratelja, onda ćemo moći imati način da zaštitimo takvu djecu. Inače, moramo se baviti e, pitanjem e, hvatanja tih bandi krijumčara. Hvala. Imam pitanje gospodinu Panisu, prijevod nije bio savršen, možete li ponoviti, molim vas, rečenicu vašeg govora? Hvala. Da, mislim da je tu bila pogreška. Period 2015. E, to je značilo da ljudi mogu putovati javnim transportom, javnim, sredstvima javnog prijevoza kao i svi drugi u Europskoj uniji. To je bila pozitivna stvar jer je značilo da kretanje ljudima nije preskupo, mogli su kupiti kartu kao i svi drugi. A druga stvar, pitanje gospodarskih, ekonomskih aspekata, dakle pravni, pravni dio. U redu, hvala. Mislim da je bilo važno to ponoviti. Hvala. Sada gospođa Udeki Luna iz Estonije. Thank uh, Hvala. Nastavila bih, nadovezala bih se na ono da potražnja pokreće trgovini ljudima. To nije samo kriminalitet, već i seksualna eksploatacija već tu su i legalni aspekti našeg gospodarstva u Europi i tržišta rada. Većina ekonomskih imigranata koji dolaze u Europu koriste isti način kao i izbjeglice ulaska. Većinu njih e, zloupotrebljava mreža, kriminalna mreža, ali oni nalaze posao u našoj poljoprivredi, našoj industriji, na primjer da beru naranče, da nam šiju odjeću, da rade u kozmetičkim salonima, možda čak i za vas koji sjedite u ovoj prostoriji. I moramo reći, trgovina ljudima je profitabilna sve dok, sve dok mi u Europi imamo potražnju za takvim opasnim i prljavim radom. Dakle, sve dok ne budemo spremni platiti e, plaću koja bi omogućila dostojan život za te takozvane prljave poslove. Na neki način umjesto slobodnog kretanja ljudi stvorili smo sustav slobodnog kretanja plaća, a trgovci ljudima iskorištavaju to slobodno kretanje plaća. Kako bismo stali na kraj ovoj situaciji kriminalnim mrežama, moramo djelovati na gospodarski način, dakle kroz plaće i kroz uvjete na radu u cijeloj Europi. Kako bismo stali na kraj trgovini ljudima, to znači da moramo uništiti potražnju, potražnju za europskim radom. Hvala. Thank you very much. Um, Hvala. Sada gospodin Trček iz Slovenije. Hvala lijepa, mogu li nastaviti na slovenskom? Možete. Kolegica iz baltičkih država istaknula je nešto važno. Ono što mi obično kažemo je da će Europska unija opstati ako postaje socijalna unija inače će se dezintegrirati, tako mi to kažemo na Ljevici. I važna je činjenica da se tu govori o dvostrukom e, zloupotrebljavanju, dakle od strane kriminalnih mreža. Jer to je biznis koji je veći od tri četvrtine godišnjeg BDP-a u Sloveniji. A također govorimo o zloupotrebi koju činimo mi. A to je rekao govornik prije mene. Slovenija je mala država, ali brzo smo došli do zaključka da je ovo pitanje slično ekološkom, dakle to je prekogranično pitanje. Slovenija ima ograničene resurse. U našim nekim susjednim zemljama nevladine organizacije posjeduju više stručnosti nego političari, više znanja. I ovaj transfer znanja bi se trebao bolje iskoristiti. Kolega iz Ujedinjene kraljevine je također dao jedan praktičan primjer vezan za staratelje i taj sustav staratelja. Kad govorimo o trgovini ljudima, mislim da ako želimo slomiti taj začarani krug, moramo razlomiti cijeli taj lanc, sve karike u tom lancu. I to znači da se borimo protiv nekih kulturnih praksi koje nisu prihvatljive. Jedan primjer za to je, su maloljetnici u romskim zajednicama. Dakle, ovo je izazov koji, kojim se možemo pozabaviti jedino tako ako mu pristupimo holistički. Političari također imaju mnogo toga za naučiti od nevladinih organizacija. Hvala. So. Hvala. Popis je gotov. Dakle, ako se još netko želi javiti za riječ, imamo još vremena možete postavljati slobodno pitanja, ovo je savršena mogućnost za članove nacionalnih parlamenta ako žele postaviti pitanja. Javlja li se netko za riječ za pitanja? U redu. Imam neka pitanja kao član Europskog parlamenta. Prvo, što mislite kako će države članice provesti ovu direktivu o trgovini ljudima? Gdje su najveće poteškoće? Koje su zemlje najviše napredovale u tome, a koje, u kojim zemljama je potrebno još rada na tome? A drugo pitanje, e, ova trgovina organima. To je jedna jako loša stvar. A također u, Europi imamo to, u Kosovu, a i u drugim zemljama. Možete li nam reći nešto više o tome koliko je to relevantno u, u vašim istraživanjima? A treća stvar, mogu samo ponoviti ono što je rekao jedan od prethodnih govornika, to je iskorištavanje u svrhe rada u kojim je to poljima najrelevantnije. Dakle, to su moja tri pitanja. Imam li još pitanja? Izvolite. Nakon zatvaranja granica na Balkanu, je li se dogodio povećanje trgovine ljudima u tom dijelu Europe? Hvala. Any other or contributions? Ima li još nekih pitanja, intervencija, komentara? U redu nema. Onda dajem vam riječ ponovno i možete malo duže govoriti. Hvala gospođo predsjedateljice. Mogu vam dati neke dodatne informacije vezane za naša najnovija saznanja. Počet ću sa najnovim trendovima. Komisija je u svibnju 2016. izdala prvo izvješće o napretku na EU razini gdje se mjeri napredak u radu protiv e, trgovine ljudima identificirali smo temeljeno na informacijama od država članica i civilnih društava neke nove trendove. Ukratko, primijetili smo povećanje trgovine djecom i djeca su sve više i više žrtve trgovine ljudima. Vidimo nove oblike eksploatacije na primjer trgovina ljudi u, svrhu prisilnih brakova i lažnih brakova unutar Europske unije. Vidimo mnoge oblike eksploatacije. Neke žrtve imaju psihološke probleme i oni postaju žrtve eksploatacije, seksualne ili ekonomske eksploatacije. Još jedan trend koji smo primijetili u kontekstu trgovine za eksploataciju rada je sve više žene e, su žrtve tog oblika eksploatacije. E, kućanski poslovi su također sektor gdje nam se sve više e, pojavljuju poteškoće u rješavanju tih problema i taj sektor uglavnom se tiče žena u Europskoj uniji. Oprostite. Identificirali smo nekoliko visokorizičnih sektora, na primjer poljoprivredu, građevinarstvo, I mislim da je važno naglasiti da prema našim saznanjima, prema podacima koje smo dobili i prema Eurostatu, nijedna država u Europskoj uniji nije imuna na trgovinu ljudima. Dakle, jasno je da ovaj problem utječe na sve i jasno je da je, to zahtjeva odgovor na razini cijele Europske unije kako bismo riješili taj problem na sveobuhvatan način i kako bi to proizvelo rezultate. Ono što vidimo je da su države članice prenijele direktivu, dakle to je jedan dio obveze, one su prenijele direktivu u nacionalno zakonodavstvo. A to je tema izvješća koje smo objavili u prosincu 2016. Ono što smo vidjeli od samog stadija prenošenja direktive je da države članice još uvijek moraju učiniti više što se tiče poštivanja odredaba vezano za zaštitu djece. Postoji razlike u sustavima staratelja, međutim prema ovoj direktivi države članice moraju osigurati da djece dobiju staratelja. Također smo vidjeli da odredbe nisu toliko jasne vezano za određivanje tko je to dijete. Ako nadležne vlasti sumnjaju u to da je dijete neko maloljetnik, one se moraju prema njemu odnositi kao maloljetnik, iako imaju sumnje u to. Vidjeli smo, na primjer, da nam nedostaju neke odredbe vezane za kompenzaciju nadoknadu štete vrštama, jer one imaju pravo na to. Imaju pravo na nadoknadu štete za svoju patnju. Također, potrebna su nam dodatne informacije vezane za princip nekažnjavanja žrtava. Što to znači? Još jedan novi oblik trgovine ljudima je za svrhe obavljanja kriminalnih radnji. Dakle, neki trgovci ljudima koriste žrtve, uglavnom djecu, kako bi prenosili za njih drogu ili kako bi e, krali za njih. Ti ljudi su prisiljeni da čine te zločine u kontekstu trgovine ljudima. Oni nisu ti koji bi trebali završiti iza rešetaka. Trgovci ljudima bi trebali ići u zatvor zbog toga i trebamo još više raditi na tome. Također u direktivi ima jedna zanimljiva odredba koja stvara recimo pravo na podršku pomoć žrtvama obitelji žrtava trgovine ljudima. Neću ići u detalje po zemljama, jer to nije svrha ovog izvješća. E, mi sada slijedimo nalaze ovog izvješća i mislim da ne treba ni reći da ako bude potrebno u slučajevima gdje komisija smatra da primjena europskih zakona nije dovoljno dobra, pokrenut ćemo postupke e, protiv toga prema ugovoru. Sada pregledavamo nacionalna zakonodavstva. Pitali ste me što se tiče e, trgovine organima, da to je jedan od novih trendova gdje se vade organi žrtvama, sve se više o tome izvješćuje, nemamo trenutno statističkih podataka o tome, i tu bih žela naglasiti da dajem vam statističke podatke, ne dajem vam procjene, ne dajem vam neke napuhane brojke, već vam dajem brojke koje smo mi uspjeli zabilježiti u državama članicama i tu imamo problem koji je vezan za pitanje e, ovoga što je govorio kolega iz Grčke. Podaci koje imamo ne mogu obuhvatiti stvarni, stvarni problem. Čujemo iz agencija Europske unije da se preuveličavaju problemi na granicama i da su djeca posebno ranjiva, ali nije uvijek moguće sve to točno prenijeti u službene statističke podatke, ni podatke o migracijama, ni podatke o kriminalitetu. I mislim da je važno da imamo brojke, to je važno za naše politike ali važno je i naglasiti da trebamo surađivati s državama članicama, da poboljšamo sustav prikupljanja informacija, radimo na tome s Eurostatom, ali čak i da postoji samo jedna žrtva, mi moramo raditi na rješavanju tog problema. Mogu vam reći da trgovina ljudima u svrhu organa i trgovina oprostite, dakle trgovina ljudima u svrhu trgovine organa nije ista kao i trgovina organima. Postoji nova konvencija vijeća za, za trgovinu organa i to pratimo. Financirali smo projekte u sklopu toga i moramo surađivati s državama članicama kako bismo u budućnosti mogli imati što preciznije podatke. Još jedan oblik trgovine je u svrhe ilegalnog posvajanja ili trgovina ljudima u svrhe prodaje djece. To je velika kategorija, to se odnosi ne samo na sektore gospodarstva, već također i na različite stručnjake. Kad govorimo o trgovini ljudima za svrhe uklanjanja organa, mislim da ne bi bilo moguće da se to radi bez sudjelovanja e, medicinskog osoblja u tome. I tu je potreban sveobuhvatan pristup, kao što je već spomenuto. Treba nam multidisciplinski pristup tome. To nije pitanje samo za tijela za provedbu zakona, već i to je pitanje zaštite djece, to je policijsko pitanje, to je granično pitanje, to je pitanje obrazovanja, kao što je već i spomenuto. To je pitanje koje se tiče i medicinskog osoblja i socijalnih radnika. Ono se tiče svih dijelova društva i nacionalne uprave. I ovdje bih istaknula da države članice imaju pravnu obvezu po zakonu Europske unije da osiguraju da ljudi koji bi dolaze u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima budu obučeni kako bi prepoznali te indikatore trgovine ljudima jer ponekad se to ne može tek tako vidjeti to je trgovina ljudima je skriven fenomen Dakle, trgovina ljudima postoji oko, oko nas. Također moramo osigurati da dakle imamo zanimljiv pravni okvir koji daje određena prava žrtvama, imaju pravo na pomoć, ali oni nisu uvijek prepoznati kao žrtve trgovine ljudima i često kada ljudi masovno dolaze, nema vremena kako bi se izgradilo povjerenje među žrtvama i kako bi ih kako bi se izvuklo iz tog konteksta trgovine ljudima, kako bi ih se spasilo i kako bi ih se poslalo u relevantne postupke. podsjetila bih vas na 2014. i početak 2015. godine kada smo objavili prve izvješće Europske unije vezano za identifikaciju žrtava trgovine ljudima u postupcima azila. To smo uradili sa, zajedno sa Europskom mrežom za migracije i vidjeli smo da velika većina država članica razumije da je to vezano za proces azila, da i tamo ima žrtava trgovine ljudima, ali ponekad sustavi azila dobro ne komuniciraju jedni s drugima i to predstavlja dodatno opterećenje nacionalnih administracija, ali također i opterećenje za žrtve. One su često izložene opasnostima i često nemaju pristup uslugama koje su im potrebne i moramo imati na umu što su sve ti ljudi prošli. Dakle, ne samo ono što su prošli u EU uniji, već i ono kroz što su morali proći prije nego što su došli na granice EU. unije. Također, važno je imati na umu da prema statističkim podacima 65% registriranih žrtava u eu uniji su državljani Europske unije. To znači da trgovina ljudima ne dolazi samo izvana, već ona se događa u našoj vlastitoj obitelji i u našim državama članicama. Ne smijemo to zaboraviti. Trgovina ljudima postojala i prije migracijske krize, a postojaće i nakon migracijske krize. Zbog toga što ti masovni dolasci ljudi stvaraju ranjivost, čine ljude lakšim pljenom za mreže krijumčara ljudima. A također Važno je razjasniti sve ove koncepte, a također moramo znati da naš koordinator za borbu protiv trgovanja ljudima spominje konceptualnu jasnoću. Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata su dva različita oblika kriminala, oni nisu isti to ne znači da migranti koji su prokriumčareni u Europsku uniju ne mogu biti žrtve e, zločina, ali trgovina ljudima je jasan zločin protiv osobe i on se on ne mora, to ne mora biti prekogranični zločin, on se može dogoditi u jednoj državi i on ne prestaje nakon prelaska granice, može se nastaviti i dalje. Važno je naglasiti to jer na taj način, jer inače nećemo moći biti zaštititi ljude kojima je zaštita potrebna. Države članice imaju različite obveze i također u kontekstu ove rasprave žela bih naglasiti da trgovina ljudima ne smije biti izjednačena s krijumčarenjem ljudima. Dakle, to bismo želi naglasiti. Hvala, nadam se da sam odgovorila na sva pitanja. Thank you very much. Puno hvala. Hvala i na ovoj zadnjoj opasci. Što je trgovina ljudima, a što nije, to je jako važno za odluke koje donosimo ovdje u Europskom parlamentu. Vidim da imate pitanje, pa pojašnjenje E, činilo mi se da ste rekli da Evropska unija zahtjeva od država da ima skrbništvo u svakoj državi. Ja sam mislio da tome nije tako. Jeste li to rekli ili sam krivo čuo? Da, direktiva protiv trgovine ljudima E, sadrži pravnu obvezu da se djeci koje su žrtve krijumčarenja ljudima imenuje skrbnik ili pravni zastupnik. Želim naglasiti da je to direktiva o e, trgovini ljudima, djeca koja nisu žrtve trgovine ljudima, nisu predmet ovog e, zakonodavnog akta. E, drugi pravni instrumenti imaju odredbe o skrbništvu, ali o u ovom slučaju riječ je o, um, odnosno o trgovini ljudima. Mi smo e, preispitali prakse u Europskoj uniji e, i dali smo vrlo praktične alate i načela koji se mogu koristiti u uspostavljanju nacionalnih sustava skrbništva za žrtve trgovine ljudima, ali može se primijeniti i na drugu djecu. Nadam se da sam ovime pojasnila. Je li vam to pojasnilo? Da, puno vam hvala. Ja bih samo rekao da ako to radimo za djecu koja su žrtve trgovine ljudima, onda mi se čini da je relativno mali korak do toga da kažemo da sva djeca bez pratnje trebaju imati skrbnika, a razlog za to je da znamo da barem tisuća te djece je nestalo a to su samo oni za koje znamo. Mora da postoji golema broj, veći od toga koji je nestao. Ako imate osobu koja je dužna znati gdje se dijete nalazi, što se s njim događa, e, koji zastupa to dijete pred državnim tijelima, onda ćete to bolje zaustaviti. Mislim da ćete se složiti sa mnom kad kažem da tisuće djece koje su nestala su u stvari postala žrtvom trgovine ljudima. Pa jasno, ono što je važno naglasiti je da ja govorim u ime koordinatora protiv trgovine ljudima i naš mandat se odnosi na e, žrtve trgovine ljudima. Naravno, općenito kad je riječ o djeci, komisija je opredjeljena za e, promičbu međunarodnih standarda i radimo na izradi komunikacije koja će spomenuti pitanje zaštite sve djece u kontekstu migracija i smatram da je skrbništvo jedno od tema o kojima će biti riječ u toj komunikaciji. Znam da djeca e, koja su u zajedničkom europskom sustavu azila da i to da se i tu u tom kontekstu spominje skrbništvo, no ono što vam mogu reći je da priručnik koji smo izradili se može primijeniti na mnoge druge kategorije djece i može se koristiti i u širem kontekstu, a ne samo u kontekstu krijumčarenja, odnosno trgovine ljudima. E, to, se, e, to je objavljeno u svim europskim mjesecima kako bi bilo dostupno na nacionalnoj razini, a možete naći na mrežnoj stranici e, našeg ureda. Hvala i na kraju bih rekao da ako je 10.000 djece nestalo, gotovo je nemoguće vjerovati da se na njih ne bi primjenjivali zakoni protiv trgovine ljudima. Da, ja bih se na to nadovezala i rekla da u šengenskom informacijskom sustavu ćemo imati novi operativni alat gdje će e, tijela moći unijeti e, upozorenje da ovo dijete je nestalo, ovo dijete je bez pratnje, e, za ovo dijete postoji rizik da će postati žrtvom trgovine. Nadam se da ćemo u budućnosti imati te podatke. To je vrlo težak problem. Neka od djece koja su nestale su otišle u drugu državu, ne znamo gdje su sada, možda su došli do svojih obitelji, ali imamo veliki problem sa trgovinom ljudima. To nije jasno, to je problem. Europol ima samo brojku, ali nemamo nikakvih e, dokaza jesu li ta djeca žrtve, nisu žrtve, što se s njima događa. Moramo puno toga učiniti za djecu, trebamo posebne mjere da bismo zaštitili djecu. U većini rasprava to spomenemo usput, ali potrebno je imati zajednički pristup u svim našim pravnim sustavima, u sustavu azila, trebamo posebne postupke za djecu. To je jasno. I moramo zajedno doći do toga. To je jako važno. E, drugo što je za mene važno je da moramo govoriti o podacima. Nemamo dovoljno informacija i potrebno je dobiti informacije od država članica i mislim da e, tu vidimo veliki problem i bilo je lijepo slušati vas. Hvala vam na vašem doprinosu, na vašem objašnjenju. Nama je to bilo jako važno. Vratit ćemo se na to pitanje sljedećeg mjeseca. I sada bih samo dodala da ću biti zamoljena izložiti rezultate ove radionice na zadnjoj sesiji danas, a vi sad imate nekoliko slobodnih minuta, to jest imamo pauzu do 3.45, a tada ćemo se naći ovdje. Možete ovdje ostati ili možete otići na kavu i vratiti se, ali vrijeme je 3.45. Hvala.